nekim slučajevima e, e, e, su vas potakla na duboka osjećanja. Mi smo pokušavali rješavati sva ta pitanja, kao što je rekao posljednji govornik, gospodin Lopez Aguilar i prije gospodin Deplej. Mi smo pokušali riješiti neka pitanja koja su ovdje otvorena, koji su otvorili neki klubovi večeras. Ja mislim da ishod pojačan E, ovom kontrolom koju je izvršio Europski parlament je dobar ishod. O tome se glasovalo u vijeću. To nije protiv država članica. Ono, ono što je meni najvažnije je da njega strogo podržavaju oni koji su na prvoj crti bojišnice. Policija, e, granična straža, imigracijski službenici. Moramo im pomoći da vrše svoj posao, a to je da, budu, da nas, e, da mi budemo sigurni. E, sada još dajem riječ izvjestiteljima. Kolega Lenars, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, zahvaljujem i komisiji. zaista od samog početka ovog procesa e, mnogo smo sati raspravljali u parlamentu sa komisijom o tome kako to zapravo funkcionira, što možemo učiniti, kako to možemo popraviti. I sav ovaj rad koji smo uložili dovelo do jako dobrog rezultata. Želim zahvaliti svim kolegama koji su izrazili potporu tome, većina nas to podržava, većina je i govorila o ravnoteži između sigurnosti i temeljnih prava. Mislim da je gospodin Edman rekao da oni, ta, to, to, nisu konkurenti, nego se nadopunjuju. E, e osnovna načela smo uspjeli ugraditi ovo zakonodavstvo, to je dobra vijest. To je dobra vijest. Ako, ako vas brine borba protiv prijevere sa identitetom, ako vas brine to da naša sigurnosna politika u EU bude djelotvornija, to je dobra vijest ako vam je stalo do toga da policajcima, graničnim stražarima, carinicima e, date u ruku prave instrumente da bave svoj posao, a i ako će pomoći sa izborima e, koje nam predstoje ako e, vam nije važno niti do jedne od tih stvari borbe protiv prijevare, sigurnosti, još uvijek možete glasovati ili za zelene ili za krajnju ljevicu. Hvala vam lijepa. Hvala kolega Lenars. I sada na kraju kolega Melo, izvolite. Samo dvije stvari zaključno. Najprije nešto što se tiče vlasti iznad svega policijske vlasti. Oni svakodnevno riskiraju vlastiti život za naše slobode. A policijske vlasti i druge vlasti su one radi kojih moramo intervenirati i dati najbolje moguće rješenje sa svim bazama podataka, a isto tako i putem službama, službi koje rade na granicama. Želimo odgovoriti na ono što su rekli zeleni komunisti e, večeras. Zeleni nam kažu da ovim sustavom kontroliramo kako kriminalce, ali tako i osobe koje e, su nevine. Ali to je normalno jer da znamo tko su kriminalci ne bismo nikoga kontrolirali. Ali budući da su kriminalci se izmiješali među nedužne građane, moramo intervenirati kako bismo mogli lučiti e, tko su e, obični ljudi, obični građani, a tko su kriminalci koji mogu počiniti kazneno djelo. Cilj je da se borimo protiv terorizma i da zaštitimo granice i Europsku uniju. Što se tiče prigovora komunista koje toliko plaši pitanje zakonitosti. Oni su sada izašli iz dvorane jer vjerojatno misle da ova rasprava i nije toliko važna. Ja moram reći da u potpunosti jamčim da ćemo mi ovdje u Europskoj uniji učiniti sve kako bismo u potpunosti zaštitili poštivanje podataka, zaštitili podatke i načinit ćemo to mnogo više nego li što se to rade u nekim režimima koji komunisti svakog dana brane, Sjeverna Koreja, Kuba ili Venezuela gdje se ne poštuju ljudska prava, a mi ćemo učiniti sve da se ona poštuju. Osim toga, podsjećam vas da u tim zemljama ljudi nestaju nakon državne intervencije i isto tako neka prava e, se uopće ne poštuju, a mi ćemo zajamčiti prava svih građana. Hvala. Hvala kolega Melo, time smo završili raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu Znači, Glasanje će biti u travnju. Sljedeće što imamo na dnevnom redu je izvješće kolegice Nibler, povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrešenja. Izvolite, imate četiri minute. Riječ dajem izvjestiteljice. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Najprije Hvala e, izvjestiteljima iz Sjene. Mi podržavamo ovaj dosje. E, preventivno restrukturiranje i davanje druge prilike, to je najvažnije za poticanje poduzetništva u Europi. Godišnje u Europi 200 tisuća poduzeća idu u stečaj, 1,7 e, milijuna radnih mjesta se gube time. 50% poduzeća E, kojih se osnuju u Europi ne prežive niti pet godina. Znači moramo poticati poduzetništvo, poduzetnički duh. I ako ojačamo i poboljšamo mogućnosti restrukturiranja poduzeća, sigurno smo na dobrom putu. Također ćemo poticati i startup poduzeća ako u nekom prvom tom zamahu ne budu toliko uspješna. Mi želimo spriječiti neuspjeh takvih poduzeća. Često se to doživljava kao stigma i zato se moramo pobrinuti da se iz toga nešto nauči i da mladi ljudi e, se lakše osamostaljuju. Polazna situacija je bila dosta teška. 28 država europskih članica imaju potpuno različitu regulativu e, glede restrukturiranja. E, Mađarska, Hrvatska, e, Bugarska i još neke zemlje imaju strože uvjete, dok recimo mi u Njemačkoj nemamo to tako uređeno. Negdje je pak u Francuskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji to vrlo ležerno. Uz to restrukturiranje se u načelu temelji na različitim kulturama. U mojoj domovini, u Njemačkoj, e, kada imate restrukturiranje u slučaju nesolventnosti, e, prvi interes je namirivanje vjerovnika, dok drugih, e, kod drugih u drugim zemljama se nastoji održati rad poduzeća i održati radna mjesta. Ono što je predviđeno sada u ovoj direktivi u odnosu na preventivno e, restrukturiranje, mislimo da je dobra ravnoteža između tih različitih kultura. E, direktiva se dijeli na tri dijela. Jedno je uspostavljanje sustava ranog upozoravanja, e, drugi dio se odnosi na preventivno restrukturiranje, a treći dio direktive bavi se o razrješenjem i rješavanju dugova Mislim e, da će ovaj instrument koji će se uvesti u budućnosti koristiti poduzećima e, koja će onda pravovremeno prepoznati potrebu da svoje poduzeće restrukturiraju. Što se tiče preventivnog restrukturiranja, nama u parlamentu je važno da nađemo bolju ravnotežu između interesa svih uključenih, pogotovo vjerovnika i dužnika. Imali smo dojam da e, većina u parlamentu podržava prijedlog komisije. Međutim, taj prijedlog bio više orijentiran na ovaj koncept duga. Pa mislim da smo u ovom izvješću ipak još malo poboljšali tu ravnotežu. Ovim izvješćem želimo jasno pokazati kakva je uloga svih sudionika u sklopu postupka preventivnog restrukturiranja recimo upravitelj za restrukturiranje, e, recimo on može biti uključen dobrovoljno ili kao e, obvezni element to se unutra obrađuje. Pa zatim sudjelovanje radnika, prava radnika u cijelom tom postupku i tako dalje. U svakom slučaju postigli smo dobru ravnotežu i mislim da se to dobro vidi radili smo jako dobro i na ovoj zadnjoj točki koja se odnosi na rješavanje dugova mislim da smo postigli dobar kompromis i po našem shvaćanju taj rok za rješavanje dugova je tri godine. Sve u svemu rezultat je dobar i nadam se da smo mnoge ovime potakli i uvjerili da mogu osnovati poduzeće i da je ovo pitanje preventivnog restrukturiranja također uređeno. Hvala vam lijepa. Izvolite sada e, dajem riječ e, dalje kolegama. Komisija. Sutra će ovaj tekst biti E, na glasanju koji će omogućiti s jedne strane da se pomogne poduzećima koji su u financijskim problemima i da onima koji su propali damo drugu šansu. Slažemo se da će te mjere zajedno omogućiti i bolji postupni naslon i slobodu kretanja iznad svega europski pristup. Uklonit će se prepreke do kojih je došlo zbog razlika u e, nacionalnim pravima e, vezano za insolventnost i za drugu priliku. Ova takozvana kultura spašavanja Europskoj uniji je ključna kako biste podstaklo poduzetništvo i gospodarski rast. U ime Europske komisije zahvaljujem gospođi Nibler kao izvjestiteljici i svim izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnom radu i dobroj suradnji. Ovom direktivom se uspostavljaju e, minimalni e, stavovi vezani za financijske poteškoće i to će omogućiti poduzećima da nastave raditi. Drugo, također omogućuju da oni nesolventni poduzetnici imaju i drugu priliku nakon što ih se jednom u potpunosti razriješi druga i to nakon razumnog vremenskog roka do maksimalno tri godine. A isto tako će se time poboljšati postupak insolventnosti i e, razrišnica. To će omogućiti da se više povećaju mogućnosti ulaganja i otvaranja radnih mjesta u cijelom Eh, unutarnjem tržištu. Na taj način će se postići i druge pozitivni efekti. Manje će biti otpuštanja radnika i u svakom slučaju da će se potpora onima kojima možemo pomoći ako žele početi iz početka. Nadam se da će se sutra svi u velikoj mjeri podržati ovo izvješće. Hvala povjereniku eh, Kingu. Slijedi kolega Kalvešan. Bon dve minute. Eh, poštovani eh, gospodine vicepredsjedatelju, poštovani gospodine povjereniče, hvala vam što ste ovaj važni zakonski tekst eh, parlamenta obradili i stavili ovdje na dnevni red. To je važan e, element poduzetništva i ophođenja s poduzetničkim rizikom u Europi. I to je također se naslanja na hvaljeni američki model. Svake, svakog dana 60 poduzeća ode u stečaj, milijuni radnih mjesta se gube. Zašto je to tako? često se nefleksibilno e, primjenjuju propisi ili su više usmjereni na pitanja nadležnih tijela ili nekih drugih e, administrativnih potreba koje zapravo poduzetnicima otežavaju posao. Radi se o važnom zakonskom tekstu koji će imati izravnog učinka na najaktivniji dio stanovništva u Europskoj uniji i na e, radnice i radnike koji rade u poduzećima. Nekoliko stvari treba reći. Prvo, više konvergencije u stečajnom postupku. To znači da moramo imati jače unutrašnje tržište u financijskom sektoru. To će nam dati i više sigurnosti u prekograničnim ulaganjima. Na taj se način zapravo prevladavaju granice i stvara budućnost. Što se tiče restrukturiranja poduzeća, e, e, treba potaknuti poduzeća koja dobro funkcioniraju, njihovo restrukturiranje. Radi se i o provođenju zakona, ali i o zaštiti radnika i radnica i očuvanju poduzeća u kojima oni rade. Tako da se osigura i njihov život i rad. Hvala lijepa kolega. Ne vidim kolegu Martana, pa dodjeljujem tri minute kolegi Svobodi. Važeni pane predsjedajci, važeni pane Predsjedniče, gospodine povjereniče, čestitke kolegici Angeliki Nibler na ovom odličnom izvješću. Preventivno restrukturiranje naravno vrlo je važan alat europskim poduzetnicima. Ako u cijeloj Europi uspostavljamo sustave i pravila, e, onda će to biti jako dobro za naše slobode, za slobodu kretanja, slobodu poslovanja. Isto ćemo tako podržati i mala i srednja poduzeća koja čine 99% svih poduzeća, a ponekad ili vrlo često nisu financijski jako jaka. Dakle, to je dodana vrijednost. Minimalno usklađivanje također daje dovoljno prostora državama članicama da e, porade na pravilima i prilagode ih svojoj poslovnoj kulturi. Isto tako i odnos između vjerovnika i dužnika vrlo je osjetljiv i iz motišta, e, e, iz ljudskog motištva to je vrlo e, osjetljivo pitanje. Evo u Češkoj republici na temelju svog iskustva ja znam da ne treba kazniti svakog dužnika to što ne bi bio dovoljno odgovoran. No, isto tako i vjerovnici moraju imati alate da vrate svoj novac na učinkovit način. U tom pogledu ovo izvješće predstavlja dobar kompromis, odražava e, oba interesa i e, dužnika i vjerovnika. Dakle, ja sam za ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala kolega Svoboda. Kolega Koferati, pet minuta. Hvala lijepa. Povjereniče, od samog početka smatrali smo da je zaista prikladno i pozitivno, barem u svojim namjerama, komisije direktiva o kojoj ćemo sutra glasati. A pona u trenutku kada gospodarski efekti ove socijalne i ekonomske krize još uvijek e, nisu prošli. To je duga kriza i zbog toga je dobro da se uspostave sve pravne mjere koje poduzećima mogu omogućiti da krenu prema restrukturiranju i na taj način da spase gospodarsku aktivnost najprije, a da im se nakon toga pomogne prilikom formalnih postupaka nesolventnosti i likvidacije. Na taj način se spašavaju radna mjesta koje imaju teške socijalne posljedice. Tekst o kojem ćemo glasati proizvod je dugih pregovora u koje su najprije se odvijali u parlamentu, a nakon toga između parlamenta i vijeća ali iz tih razloga koji nam je omogućio da se bavimo vrlo osjetljivim pitanjima, kao što su rekli kolege, ne možemo na ovo gledati negativno. Istovremeno, ne smijemo kriti da smo po našem mišljenju e, zanemarili mogućnost da pomognemo više najosjetljivije osobe koje prolaze prilikom e, restrukturiranja poduzeća. Jer često se pomaže velikim poduzećima, ali manje onim slabijima koji su mala ili srednja. Najevidentnije se uvijek čine financijske e, situacije. Međutim, ono što je neizbješno su također i pitanja organizacije poduzeća jer ne samo da poduzeće u e, tim trenucima proizvodi više poteškoća, a treba se također pozabaviti i razlogom iz kojeg je došlo do te krize. Dakle, u tom postupku valja uključiti i plaće zaposlenika a ovisi e, i o tome koliko je osoba u sve ovo uključeno, a osim toga postoji kulturni aspekt koji se treba uzeti u obzir kada se gubi radno mjesto. Treba dakle preventivno se uključiti i također treba u potpunosti informirati o tim mogućnostima sve zaposlenike, a naravno i sve ostale dionike koji su u kontaktu s poduzećem. Uspjeli smo na taj način postići značajne korake naprijed, kao što je rečeno, i iz tog razloga moramo zahvaliti i to ću rado učiniti izvjestiteljici i napore koje je ona uložila za vrijeme izuzetno dugačkog trijaloga. Ipak, bilo bi dobro napraviti još par koraka dalje, a naročito da zaposlenike se više uključi u sve one aspekte koje su vezane za organizaciju poduzeća. to je vezano i za otpuštanja, ekonomske situacije, e, plaće, uvjete rada. Mislimo da smo ovdje propustili priliku da se donese i bolji zakoni za najslabije osobe. Također smo propustili još jednu priliku koja se ovdje odnosi na zaposlenike, ne kao na radnu snagu i dio organizacije poduzeća, već kao mogući vjerovnici poduzeća koje je u krizi. Nisu svi zaposlenici na istoj razini i bilo bi korisno da onim vjerovnicima koji su najslabiji dajemo nešto više, a to su zaposlenici. Trebali bismo e, e, ne e, dati kao mogućnost državama članicama, već obvezu da naprave zajedničku kasu, zajednički fond za slučaj prekida aktivnosti i ta e, taj bi fond trebao biti prioritetan. Bez obzira na te manjkavosti, nadamo se da će se sutra ova direktiva usvojiti, ali mislimo i radit ćemo u tom smislu da se one prilike koje smo danas propustili, da se one e, zamjene, da se one unaprijede a sljedeći parlamentarni saziv treba se vratiti na ovo pitanje kako bi se omogućio napredak koji će jamčiti kako da opstane poduzeće, tako i ljudi koji u njemu rade. Hvala kolega Koferati. Sada na minutu kolega Šošnjerc. Tak dobrego Antka sudej torby. E, ovdje ono što se meni čini je da će se trošiti novac za spašavanje e, insolventnih poduzeća i to će se plaćati iz novca poreznih obveznika. Znači, e, novac će se uzeti ljudima koji dobro e, barataju novcem i onda će se dati ljudima koji se ne znaju obhoditi s novcem. I dospjećemo u krizu jer taj novac od nekuda treba namaknuti. Naime, ako pomažemo neefikasnim poduzećima, mi zapravo uništavamo radna mjesta drugdje u poduzećima koja dobro funkcionirani. Nije, ne može se tu samo kliknuti, stisnuti neki gumb, nego se tu e, za takve namjene troši pravi novac. Mislim da je to besmisleno trošenje novca na one e, koji se ne znaju njime služiti. To je samo birokracija. Hvala. Sada gospodin Radev, dvije minute. Благодаря, господин председател. Уважаеми kolegi pozdravljam gospođa Nibler. Hvala lijepa, predstavljajući, dragi kolege. E, čestitam gospođi Nibler na dogovoru koju je postigla o ovoj direktivi i koja govori o restrukturiranju i postupci poduzeća. E, jasno je da trebamo imati učinkovit postupak vezan za nesolventnost. To je jako dobro za poslovno okruženje jer na taj način će se spriječiti da se gube radna mjesta te isto tako da E, dođe do problematične situacije vezane za nenaplative zajmove i za nezaposlenost. Treba sve ovo učiniti kako bi se zaštitili interesi poduzeća, međutim to može e, sa sobom povlačiti velike troškove i duge vremenske periode. To dovodi do neizvjesnosti, a neizvjesnost je ona koja predstavlja problem e, za ulaganje i rad. Svake godine velik broj zaposlenika gubi posao zbog stečaja poduzeća, a zahvaljujući ovoj direktivi njima će se dati druga prilika e, i e, istovremeno će se omogućiti bolje restrukturiranje i kraće rokove za nesolventnost. Pomoći ćemo im pri razrješavanju njihovih obveza i na taj način će se stati na kraj onim stalnim dužnicima i to će također smanjiti broj nenaplativih zajmova u bankama i spriječiti da ih se više uspostavi u budućnosti. U svakom slučaju nadam se da će države članice uzeti u obzir preporuke i početi se boriti protiv prekomjernih dugova tako što će promijeniti određene postavke. Hvala kolega Radev. E, kolega Radev, dopuštate li pitanje kolege Šošnjerca? Prihvaćate li njegovo pitanje? Pitanje. Moje pytanie brzmi, jak pan chce napędzać koniunkturę? Moje pitanje je sljedeće. Kako mislite povećati poslovanje, kako biste upumpali novac, trebali te ga prvo ispumpati. To bi bio zapravo perpetuum mobile kada bi to funkcioniralo. Spašavanje poduzeća u stečaju potiče ljude na preuzimanje većeg rizika, a onda su i oni sami na rubu stečaja. Gospodine Radev? Ako postoje jasno definirani postupci i pravila, ona će nam pomoći i u djelomičnom razrješavanju i to će nam omogućiti održavanje na površini malih i srednjih poduzeća i njihovih radnih mjesta i to ne koristi vjerovnika i dužnika, a i čitavog gospodarstva. Hvala kolega Radev. U ime komisije riječ ima povjerenik King. Hvala na ovoj raspravi i hvala na ovom predmetu koji je naravno odraz velikog zalaganja i rada. Sada vas sve pozivam da glasujete za ovaj politički sporazum o direktivi o nesometnosti koji je postignut u prosincu, a sa naše strane jednom kada vijeće dovrši postupovne korake, mi ćemo se pobrinuti za brzu i učinkovitu provedbu direktive u zemljama članicama. Hvala i za kraj rasprave kolegica Nibler. Hvala kao prvo, hvala e, i komisiji, povjereniku Kingu, a i kolegama koje su se toliko založile kod ovog dosjea. Želim naglasiti da smo ostvarili dobar kompromis i da prije svega eh, ovime činimo važan korak prema naprijed za poticanje poduzetništva u Europi. U svim državama članicama imamo toliko talentiranih ljudi, toliko talentiranih eh, glava, Mlade ljude treba motivirati i da preuzmu određeni rizik, da osnivaju, osnivaju poduzeća i e, tome služi i ova direktiva koja im u slučaju teškoća treba olakšati da se restrukturiraju i da im se da nova druga šansa. E, u svakom slučaju glupost je reći da se u ovo samo gura novac, to nije državni novac koji ulazi u ovo restrukturiranje ne, ili eh, se će se dopustiti da firme prijave nesolventnost, odnosno stečaj, ili će im se dati inteligentna pomoć kroz eh, preoblikovanje njihovih dugovanja, restrukturiranje dugovanja i eh, pomoć im da prođu kroz teško razdoblje i to je i svrha ove direktive. Drago mi je da smo to u velikoj mjeri ostvarili kako bismo E, poduzetništvo osnažili u Europskoj uniji, jer to nam je doista potrebno. Ne trebaju nam samo državne intervencije, trebaju nam poduzetnici, jer oni su ti koji stvaraju radna mjesta, koji ulažu i koji ulaze u ove rizike i stvaraju okvir koji nam je potreban i nadam se da smo ovime odradili dobar e, posao. Ja zaista želim da sutra ovo bude izglasano, jer e, ovime se mnogi će profitirati od ovog e, izvješća i mislim da svakako i poduzetnike, poslodavce treba bolje podržati i nudimo se, e, nudi se i brojne mogućnosti konsultacija u okviru ove direktive. Oni imaju prava kao i svi drugi vjerovnici, ali e, svakako mislim da je pristup koji je ovdje definiran dobar i nadam se da će sutra i doživjeti podršku. Hvala kolegice Niblo. Završili smo raspravu, a glasovanje će se održati sutra. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće Svoboda vezano uz ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koje se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa. E, kolega Svoboda, četiri minute. Hvala, gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Izuzetno mi je drago što ćemo moći glasovati o ishodu pregovora koji nisu bili jednostavni. Želim zahvaliti svima iz svih institucija koji su sudjelovali u pregovorima na strpljenju i spremnosti na postizanje sporazuma. Naročito zahvaljujem kolegici Nibler. Provedba jedinstvenog digitalnog tržišta prioritet je i komisije i parlamenta. Stajalište parlamenta je bilo različito od onoga komisije i naša je obveza djelovati u skladu sa voljom većine kolega. Parlament je smatrao da treba podržati one koji stvaraju dijela i da im e, treba pružiti pravnu sigurnost i poduprijeti ih e, u radu na dugotrajnim projektima. Rekli smo da trebamo učiniti sve što možemo kako bismo osigurali različitost europske kulture i kako bismo europskim autorima i stvarateljima osigurali odgovarajuće uvjete za njihov rad moramo stvoriti potrebne preduvjete za različite e TV emisije. Naravno, svjesni smo postojanja različitih digitalnih tehnologija, ali trebamo prije svega omogućiti i sigurno okruženje za poduzeća u digitalnom sektoru i zbog toga smo primijenili načelo zemlje porijekla. Dogovorili smo područje primjene za to načelo, a to je samo za slučajeve kada se utvrđuju prava na e, nove emisije i kada je to prihvatljivo parlamentu. Mislim da je to doista uravnotežen kompromis koji će medijskim kućama i gledateljima sadržaja na internetu omogućiti uživanje u većoj ponudi potrošači će moći pratiti više programa diljem čitavog teritorija Europske unije. Parlament je također tražio da se osigura izravno ubacivanje sadržaja, iako to možda znači da će se uredba pretvoriti u direktivu mi smo odlučili kako riješiti taj izazov, tako da ćemo uh, raditi više na direktivi nego na uredbi, a provedba ovih pravila trebala bi se ravnati nastojanjem da se osiguraju autorska prava jer je to jedini način za podupiranje autora i za kvalitetne emisije koje će gledati potrošači. Mislim da sporazum odražava uravnotežen sporazum i uvažava postojeće okolnosti, a da e, se pri tome ne poduzimaju nikakvi daljnji koraci u slučaju da dođe do promjene okolnosti. Ja pozivam kolege da podrže ishod, ishod pregovora na sutrašnjem glasovanju. Hvala kolega Svoboda. Na tri minute e, riječ ima kolegica Ward. Pozdravljam nastojanja komisije da se dostupnost kultura osigura u što većem broju zemalja članica. Kako se šire online usluge, smanjuju se i prepreke emitiranju zadržavanje zadržavaju se ugovorna prava i autora i vlasnika sadržaja. Važno je za djelatnike u kulturnom sektoru da zadrže razuman nadzor nad svojim dijelima. Ovo zakonodavstvo donosi neka poboljšanja za potrošeće i također povećava dostupnost nekih programa diljem Europe što je korisno i proizvođačima i građanima koji prate europsku kulturu. Informacije i aktualne vijesti će postati dostupnije svima, a to će građanima omogućiti pristup kvalitetnim medijskim sadržajima diljem kontinenta, što će poboljšati i naš medijski sektor. Trebamo podržati i pružanje kvalitetnih i pouzdanih informacija na europskoj razini, što je pozitivno, a to može pripomoći i širenju europske perspektive o sadašnjim političkim događajima. Također e, je uključen i online sadržaj e, u ovu direktivu što je korisno za potrošače i mislim da će to pomoći i općenito razradi online e, sadržaja. To će pomoći također i dostupnosti kulturnih sadržaja preko granica, a istovremeno očuvati ugovorne slobode. Kultura igra ključnu ulogu u oblikovanju čvrstih veza diljem kontinenta i u rušenju barijera između ljudi. Medijski sadržaji koje dijelimo dijelom su zajedničkog iskustva. Mi moramo olakšati stvaranje jednog zdravog medijskog sektora koji će doprijeti do građana gdje god se oni nalazili. Kada je riječ o autorskim pravima, ne smijemo zaboraviti autore i producente. Oni koji rade na izradi sadržaja ne smiju biti izloženi iskorištavanju i trebaju primiti odgovarajuću naknadu za svoj rad autori i nositelji drugih sličnih prava trebaju imati zaštitu u zakonu kako bi mogli uživati u odgovarajućoj naknadi za svoj rad medijske kuće ne mogu iskorištavati na napravan način rad drugih e, i to se izravno poveze sa zdravljem sektora. Oni koji su nositelji prava na e, kulturna dijela moraju biti zaštićeni, moraju moći živjeti od vlastitog rada, inače ćemo naštetiti različitosti ovoga sektora. I na kraju želim se osvrnuti ka budućnosti. Komisija, se nadam, će nastaviti smanjivati prepreke u emitiranju sadržaja diljem Europe, a to će poboljšati kvalitetu dostupnih sadržaja i programa. No ne možemo olakšati širenje medijskog sadržaja bez pružanja potpore neovisnim novim producentima kulturnih sadržaja. Ne možemo samo se baviti zaštitom, nego moramo i poboljšati raznolikost sadržaja u Europi i moramo pripaziti da eh, se medijskim eh, sadržajem, e, da medijskim sadržajem ne dominiraju pojedini e, emitenti iz različitih e, regija i zemalja Europe. Hvala, riječ ima sada gospodin Keng u ime komisije. Hvala. Drago mi je što danas razgovaramo o političkom sporazumu o ovom prijedlogu. U ime komisije želim reći da smo se dogovorili da ovo predstavlja jedan važan dio zajedničke strategije za digitalno tržište. I u ime e, kolega želim zahvaliti izvjestiteljima i svim zastupnicima koji su radili na tome da se radi na ovom predmetu. Ova direktiva će nam omogućiti veće uživanje u raznolikosti sadržaja europskih medijskih kuća i također će ostvarivanje autorskog prava biti lakše i evidentima i e, autorima i oni će moći staviti na raspolaganje više programa više e, većem broju ljudi u Europi. Oni koji u inozemstvu moći će ostati povezani sa svojim e, zemljama porijekla, a to će pri pomoći manjinama. Istovremeno direktiva štiti prava autora različitim mjerama. Recimo, ovom novom direktivom pruža se veći pristup radijskim i TV programima putem online usluga i također retransmisijski operateri mogu lakše steći prava za retransmisiju sadržaja u zemljama članicama i uključuju se nova pravila o takozvanom e, idealnom injektiranju koje se odnosi na naknadu nositeljima prava. Komisija također e, pozdravlja rezultat međuinstitucijskih e, rasprava, o čemu će se glasovati sutra, no moram reći da žalimo što e, predložena pravna osnova, odnosno članak 114. je zamijenjena člancima 162 i 351 i komisija će izdati izjavu, odnosno deklaraciju u tom smislu. Hvala. Hvala povjereniče King. I za kraj rasprave još jednom e, izvjestitelj gospodin Svoboda na dvije minute. Um Ispričavam se. Krivo sam najavio. Ne vidim kolegu Buzeka. Dakle, e, riječ ima kolegica Butone na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti kolegama, posebno gospođi Nibler na jako dobrom obavljenom poslu u odboru i u međuinstitucijskim pregovirama. E, ovaj tekst nam omogućuje bolji pristup e, radiodifuzijskim programima u Europi te isto tako stjecanje autorskih prava od operatora koji su uključeni. Možemo reći da je tekst e, pretvoren u e, direktivu i to u skladu sa konzultacijama sa državama članicama. Ovaj princip zemlje podrijetla je ograničen na znači pr, e, interne produkcije koje financiraju pružatelji radiodifuzijskih usluga. Imamo isto tako i e, autorsko pravo koje je u, baz, u temelju kulturnog e, stvaranja ostaje i dalje nedodirljivo. A što se tiče e, direktnog ubacivanja sadržaja, imali smo isto tako pojašnjenje odgovornosti autora. Time se stvara veća pravna sigurnost. Ovaj prijedlog direktive je važan za naše građane, nositelja prava te također očuvanje e, kvalitetnih sadržaja. Hvala kolegice Butone. Dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Kolegica Nibol Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Hvala našem izvjestitelju i e, predsjedajućem našeg odbora koji je brojnim trilozima doista pokazao strpljenje i izvrsnost u e, vođenju tih konsultacija i rezultat je doista izvrstan. E, zato sam se u prvoj liniji javila. Ova Direktiva je doista važan korak e, za e, ostvarivanje ovih prava na i na internetu i mislim da će određeni sadržaj u Europi biti e, bolje dostupni i ovo je dobar korak prema poštenijoj zaštiti autora s jedne strane, a interesa potrošača s druge strane. Ja sam se zalagala da se koprodukcije e, vode prema principu zemlje porijekla, e, da, taj dio bude izuzet. Mislim da je to bitno i za osiguranje financiranja e, filmova. Europa, Europa živi od raznolikosti kontrola i raznolikosti kultura i to treba zaštititi. Hvala kolegice Niver. Toliko e, za spontano javljanje za riječ. Ponovno gospodin King, povjerenik King u ime komisije. Nadam se da e, niko ne miješa sažetost ove rasprave danas sa važnošću prijedloga. Ovaj prijedlog je doista važan i on će poboljšati online radio i televizijske sadržaje u cijeloj Europskoj uniji i predstavlja važan korak prema naprijed u dovršenju digitalnog zajedničkog tržišta. Ovo nije ništa abstraktno, e, ovo je doista nešto što će imati praktičnu primjenu i osigurati bolji pristup radio televizijskim sadržajima preko granično gledano. I e, to što se nas tiče se mora ostvariti što je prije moguće i ja se radujem pozitivnom e, rezultatu glasovanja sutra. Hvala gospodinu Kingu, a sada e, na kraju izvjestitelj kolega Svoboda. poštovani predsjedniče, poštovani povjereniče, rasprava nije otkrila nikakve važne razlike u mišljenjima u odnosu na ovaj predlog što mi je izuzetno drago. Drago mi je da očito sutra možemo očekivati da ovaj doprinos dovršetku digitalnog zajedničkog tržišta bude usvojen. Siguran sam da očekivanja komisije na, ovom, na početku ovog procesa su bila možda i viša od ishoda pregovora ali Europa e, kao što je i Robert Schumann pokazao, e, Europa se ne može stvoriti kroz jedan korak, nego kroz brojne korake, a to se odnosi i na ovaj prijedlog. Pokušajmo to e, onda na taj način savladati, a u buduće ćemo vidjeti možemo li ovo zakonodavstvo proširiti i dalje, barem što se tiče područja primjene. Drago mi je da smo imali takvu izvrsnu suradnju sa komisijom i gospođom Nibler i nadam se uspješnom glasovanju sutra. Hvala. Ovime je ta rasprava završena i zadnja točka na današnjem dnevnom redu je Izvješće e, gospođe Vautmans, odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći. Gospođa Vautmans ima pet minuta. Hvala vam predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Dobro večer. Sutra će Europski parlament usvojiti vrlo važnu preporuku vezan uz Europski instrument mirovne pomoći u proračunskom e, smislu to je izvan bilančni e, stavka e, i europski instrument mirovne pomoći, novi financijski instrument koji bi Europsku uniju trebao dovesti u situaciju da financira aktivnosti na području vojne obrane E, i, ali na jedan fleksibilan način. Postoje različiti postojeći instrumenti koji će biti objedinjeni pod jednim u okviru jednog proračunskog instrumenta koji će popuniti određene rupe koje sada postoje. Ovo je dio troškova zajednice koje će morati financirati Europska unija. E, naravno, e, na taj način mi možemo osigurati samo ograničenu potporu i samo onu koja je e, vezana uz konkretne ciljeve. Podrška je ograničena na operacije kao što je afrički mirovni instrument. Ovo je europski mirovni instrument, instrument mirovne pomoći osigurat će veću solidarnost među državama članicama, bolju podjelu tereta. EBF će sadržavati različite instrumente i do 45% će financirati i druge operacije jer to znači da države članice će e, imati tendenciju uključiti se u te operacije jer će e, kroz to imati manje vlastitih troškova za financiranje. Također će podržati različite mirovne organizacije koje neće biti ograničene samo na afrički e, kontinent. Mislim da će pomoći u uspostavi vojnih i obrambenih kapaciteta trećih zemalja. Tu možemo sagledati konkretne primjere. Imamo edukativne misije u Somaliji. Mi možemo osposobljavati i educirati ljude, ali što je sa materijalima, što je s opremom? Ako nemaju opremu, koje smisla ima osposobljavanje? Ovako sa instrumentom mirovne pomoći moći ćemo osigurati da oni ne samo da budu dobro educirani, nego da imaju i opremu. Postoji klauzula o fleksibilnosti da se osigura da bilo kakvi operativno eh, eh, operativne aktivnosti Europske unije sa vojnim implikacijama se može E, financirati. E, kao što sam rekla, ovo je izvan e, izvanproračunska stavka i naravno da ona mora biti pod kontrolom ovog doma. E, trebamo biti na vrijeme informirani kako bismo odvagnuli sve e, argumente za i protiv svih pristupa i kako e, bi zajamčili da se ne financiraju nikakve aktivnosti koje su protiv odredaba članka 21 TFUA ili protiv međunarodnog prava. Naravno da trebamo osigurati da ovaj instrument mirovne pomoći nadopunjava druge E, instrumente vanjske politike. Povjereniče, često se žalimo, često čujemo da Europa nije u poziciji djelovati ili da djeluje prekasno, da postoji nesposobnost za djelovanje u Europi, a sada obrambena situacija postaje e, kompliciranija, manje predvidljiva i to znači da Europska unija mora imati e, pristup instrumentima potrebnima za promicanje mira, za izbjegavanje konflikta i za jačanje međunarodnog mira i za preuzimanje globalne uloge na svjetskoj sceni. Kao mirotvorca, Europski instrument mirovne pomoći je upravo ta karika koja nedostaje kako bi se to ostvarilo i ja vas pozivam da podržite ovu preporuku. Vrlo mi je drago što mogu zahvaliti izvjestiteljima o sjeni na napornom e, poslu koju su odradila. Nije uvijek bilo jednostavno, ali dosegli smo dobre zaključke. Hvala. E, a sada e, povjereni King u ime komisije. Predsjedniče, poštovani zastupnici, Prvo ću u ime visoke predstavnice e, pozdraviti vašu podršku ovom instrumentu mirovne pomoći koji odražava potrebu koju je ovaj dom vrlo često spominjao za financiranjem na ovom području koje će biti fleksibilnije, učinkovitije, bolje odražavati solidarnost. U ime visoke predstavnice i drugih kolega zahvaljujem e, gospođi Vautmans kao izvjestiteljici kao i suizvjestiteljima na njihovom angažmanu i konstruktivnom i pragmatičnom pristupu. Kao što ste dobro podsjetili u vašem izvješću, ambicija Unije da bude globalni pružatelj sigurnosti, to je nešto što je očito u kolektivnom strateškom interesu. S obzirom na prijetnje s kojima smo suočeni, moramo imati sposobnost odgovoriti na raznolike sigurnosne izazove i to je jasno prepoznato u globalnoj strategiji 2016. ideja mirovnog, instrumenta mirovne pomoći rodila se iz iskustva. Kao što je izvjestiteljica spomenula, Europska unija je aktivna na terenu. Međutim, postoje velika ograničenja tomu što možemo trenutačno postići i ostvariti. Imali smo teškoće, e, primjerice kod edukacije vojnika u Somaliji. Nismo uvijek e, uspjevali osigurati Središnjoj Afričkoj republici e, opremu kojim je potrebno E, kako bi se transformirali iz građanskog rata u modernu demokraciju. E, I e, to su troškovi za te zemlje koji su preveliki i takvi troškovi ih odvrćaju od sudjelovanja u ovakvim aktivnostima. Tako da je ovaj novi instrument E, doista će e, napraviti veliku razliku i osigurat će financiranje svih operativnih aktivnosti u okviru CFSP-a sa vojnim i drugim implikacijama na jedan e, vrlo odgovoran način. Postoji tri područja djelovanja koja će biti podržana. Prvo će se pokriti zajednički troškovi europskih vojnih e, misija i operacija. Znači ti troškovi će biti financirani kako bi se bolje ispunile potrebe operacije i olakšalo angažiranje snaga. Zatim će se e, podržati mirotvorne operacije drugih međunarodnih aktera i želimo podržati oružane snage naših partners, partnerskih zemalja sa infrastrukturom ili vojnom opremom kada vijeće to odluči. E, priroda i ograničenja ovoga e, bit će nešto o čemu će vijeće odlučivati, ali podrška našim partnerima će podlijegati strogim kontrolama kao što je poštivanje demokratskih kontrola i temeljnih prava. E, prijedlog visoke predstavnice e, ima e, koristi podršku komisije u skladu sa člankom 31 i iskoristit će se sinergije sa drugim financijskim instrumentima kako bi se naglasilo solidno financijsko upravljanje zdravo financijsko upravljanje. Ovo je zaista ključan dio posla koji zajednički radimo kako bi naši građani bili sigurniji, kako bismo bolje podržali partnere u cijelom svijetu i kako bismo pridonijeli svojem najdragocjenijem zajedničkom dobru, a to je mir i sigurnost. Zahvalit ću na podršci ovoj inicijativi. Radujem se našim raspravama sutra. Hvala povjereniče King, a sada kolegica Fay. Hvala gospodine predsjedatelju. Instrument za financiranje europskih vojnih operacija je daljnji korak ka još užoj suradnji zemalja članica u području zajedničke obrane i sigurnosti, a osim toga to predstavlja i mehanizam pojednostavljenja postojećih instrumenata. Mi podržavamo prijedlog e, visoke predstavnice, naročito zahtjev da se vojne operacije koje se financiraju iz tog instrumenta budu u skladu sa načelima i vrijednostima iz e, povelje o e, temeljnim vrijednostima međunarodnog prava. Također e, zahtijevamo da parlament e, vrši strog nadzor nad time koji e, i mora ga se stalno izvještavati i mora pratiti sve što se financira ovim instrumentom. Također trebamo imati i sklad sa zajedničkim stajalištem Europske unije o izu oružja i sa proizvodima za dvojnu namjenu i trebamo raspolagati i detaljnim e, popisom e, pruženog materijala. Dakle, politika sigurnosti i obrane ne može se odreći usklađenosti sa vrijednostima mira i ljudskih prava koje su u osnovi europskog projekta. E, projekta. Također, slažem se s time da se izvješće protivi širenju utrke za naoružanjem, jer u vrijeme u kojem živimo nuklearna prijetnja više nije duh iz prošlosti, nego je konkretna prijetnja koju treba suzbiti međunarodnu suradnju i multilateralnim dogovorima u čemu Europa predvodi u svijetu. Hvala vam. Hvala. Sada eh, jedna minuta, kolega Pimenta Um Kao što komisija rekla, ovo je primjer kako Europska unija oblikuje svoje politike. Radi se ovdje o izvana o miru i tako dalje. Ali što se zapravo financira ovome? Nisu to samo e, e, vojni, vojni angažmani i kapaciteti vojne prirode u trećim državama. Mi ne možemo ići ovim putem, ovo je put rata, put intervencionizma, mi se možemo zalagati samo za mir. E, to je, e, stoji u portugalskom ustavu. To bi značilo e, da, ne, da trebamo smanjiti vojne strukture u Europskoj uniji, da trebamo raditi na razoružanju i slično. Hvala kolega Pinta Lopez. Imamo tri javljanja za riječ u okviru spontanog javljanja za riječ. Kolegica Vord je prva. Uh, Hvala. Željela bih podsjetiti zastupnike i povjerenika da je EU prije svega mirovni projekt. No isto tako bih željela uh, podsjetiti na e, mir koji je proizašao iz e, konferencije o miru koji se e, znači koja se održala ovdje 2011. godine u parlamentu. Ovdje imamo isto tako promicanje mirovnih intencija te mira. Tu smo imali tu deklaraciju koja je bila inspirirana prije svega duhom mira, deklaraciju E, solidarnosti, a, a isto tako potvrđena Lisabonskim ugovorom 2009. godine. Tu e, imamo podcrtanu važnost e, akcija u okviru ove deklaracije sa konferencije. E, jako je važno da iniciramo cijeli niz akcija kako bismo ostvarili mir i prosperitet u budućnosti. Novi zastupnici u e, sazivu trebaju potpisati ovaj angažman i obnoviti to djelovanje.